Još uvijek je jedna skupina ovdje usred prostorije koja se okuplja. Dragi kolege i kolegice, možemo li započeti sa sastankom? A oni koji nisu zainteresirani da sudjeluju, slobodno mogu napustiti prostoriju. Još uvijek imamo oko deset ljudi koji stoje u ovom redu. Molim vas da odlučite želite li sjesti ili se malo prošetati vani u parku, tamo imate puno prostora. Dakle, i ja bi željeli započeti ovaj sastanak. Želimo dobrodošlicu svima vama. Na početku bih želio reći da, smo, da dolazimo do prvog, prve točke dnevnog reda usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih komentara s vaše strane, e, usvojili smo dnevni red. Drugo su najave predsjednika, a e, za razliku od ostalih sastanaka imam jedan, jednu važnu najavu. Svi članovi odbora AFET, posebno oni koji su već e, u prošlom sazivu bili dio našeg odbora, znaju da vrlo važan i vrijedan dio E, odbora AFET nas je napustio. Vrijeme je da se pozdravimo. Govorimo o Amel Duor. Amel Duor je sjedila kraj mene mnogo godina. Bila je e, šefica jedinice AFETA od 2015. do rujna 2019. Četiri godine. E, ona je uspjela preživjeti i predsjedanje Elmara Broka to je bilo dosta teško, a isto tako je e, preživjela predsjedanje Davida McAllistera, što je bilo još teže i moram reći da nam je, da smo bili tužni kada smo čuli da će nas napustiti, ali ima vrlo zanimljivo novo mjesto. Sada je zamjenica šefa kabineta e, predsjednika Sasolija. Pozvao sam Amel danas da još jedanput sudjeluje na sastanku odbora AFET, ovaj puta zajedno s odborom DEVE. Amel, molim te, dođi ovdje i želio, želio bih ti jako toplo zahvaliti na svom poslu koji si radila u odboru AFET kroz ove godine. So, and good Hvala Amel i sretno. A sada idemo do treće točke dnevnog reda zajedno sa odborom za razvoj prema članku 58. točka 3. E, uspostava e, instrumenta za međunarodnu suradnju. Znate da je to vrlo važan prijedlog unutar e, višegodišnjeg financijskog okvira između 2021. do 2027. s obzirom da će se vidjeti na koji način će se potrošiti novac E, imamo i zajedničko glasovanje za ulazak u međuinstitucionalne pregovore sa vijećem i, e, u e, ožujku je doneseno stajalište koje će biti teme za pregovore. Danas imamo poimenično glasovanje kako bi imali transparentnost našeg postupka, to je prema poslovniku fakultativno a kako bi bilo, bila, bila donijeta e, odluka e, zajednički odbor mora to donijeti e, većinom glasova. Znači 49 od 97 zastupnika s obzirom da ih ima 71 u afetu u a 27 u deveu Nakon ovog glasovanja isto tako ćemo imati glasovanje ulaženje u pregovore za IPA E, i e, nakon toga ćemo e, krenuti na pregovore. Sada ću dati riječ Tomasu Tobeu. Hvala lijepa, gospodine McAllister. Vrlo kratko i naravno u interesu da uštedimo vrijeme. Sa perspektive odbora DEVE želim potvrditi da ovo je zaista E, vrlo e, ključan zakonodavni dosije i e, oblikovat će vanjsku financijsku potporu sljedećih godina i zato se radujemo pregovorima. Oni bi trebali započeti što prije moguće. Ovih mjeseci ćemo imati prve sastanke kako bismo osigurali transparentnost i uključenje svih odbora E, imat ćemo izvješća su predsjedatelja nakon svakog, e, nakon svakog kruga pregovora koji će isto tako biti organiziran u ovom javnom formatu. Izvrsno, hvala lijepa, Tomas. Možemo dakle krenuti na glasanje. Jasno. Evo, u mojim bilješkama ovdje kaže da se ne predviđa dalja rasprava zbog E, kratkog vremena kojeg imamo, pa nemojte se ni usuditi javiti se. Sada idemo na prvo glasanje. To je elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. One jedan kolega nedostaje. Osamdeset sedam od osamdeset sedam. Zatvaram glasovanje. Evo, doneseno je 72 e, naprema 15 glasova. Imamo problem. Može li možda tehničar to riješiti? Ali, e, evo, usvojili smo 72 prema 15. Sada idemo na četvrtu točku. Moramo promijeniti sustav jer sada samo AFET glasa. So, item... Dakle, točka četvrta. Samo članovi AFETA glasaju. Molim da članovi e, DEVE-a izvade kartice. Great. So, colleagues, Dakle, dragi kolege, četvrta točka, glasujemo o odluci za ulazak u međuinstitucionalne pregovore o instrumentu za e, pristupnu pomoć IPA. Moram reći da je to e, točka AFETA i da samo članovi AFETA mogu, e, dakle Mirjana Zovko, EPP i gospodin Tonino Picula iz SND-a su, su, su izvjestitelje. Većina mora donijeti od 71 člana AFETA, to znači barem 36 glasova za. Dakle, prema članku 72 e, u e, donošenju u prvom čitanju e, daje mandat za pregovore. Idemo sad na glasovanje. Otvaram glasovanje. Imamo jedan glas zelenih previše. Sada imamo jedan glas iz Renew koji je prekobrojen. Ovo izgleda kao mišljenje EPP-a. Ne, mislim da se radi o mišljenju samog računala. Trebamo jednog zelenog i jednog iz kluba Renew da izvade svoje kartice. Renew je izvađen, dobro. 67 od 73 su Šest kolega iz AFETA. Jeste li još zainteresirani da glasate? now I Možete li podijeliti vaše tehničke informacije? Imamo 71 člana u AFET-u, a mašina kaže da ih ima 72. Da 72 kartice su unesene. Ne znam ko je jedan kolega ili kolegica koji se prave da su članovi odbora AFET. Sad imamo samo šest zelenih, a treba nas biti sedam. Dakle, još uvijek jedan nedostaje. Sad nas ima 70, ali samo 66 glasuje. Sad je 71. Imamo jednog zelenog, prekobrojnog zelenog. Evo, zatvaramo glasovanje. Dakle, imamo 59 naprema 8, znači da je ovaj, e, ovo isvojeno. Idemo na petu točku dnevnog reda zajedno sa odborom za razvoj i u suradnji sa pododborom za ljudska prava. Naša sljedeća točka na glasovanje o tri kandidata za Saharovu nagradu Želio bih sve podsjetiti da ćemo ovu točku provoditi in kamera i samo e, službenici Evropske unije i e, članovi parlamenta trebaju biti prisutni. Molim sve ostale da napuste prostoriju i oni koji jesu ovdje moraju ograničiti